Krećemo sa usmenim pitanjem za e, Europsku komisiju o europskim poslovnim centrima u Aziji. Dajem riječ gospodinu Moreiri na pet minuta koji je i postavio to pitanje. Internacional i na qualidade prezidenta komisija Eh, e, ja sam e, predsjednik odbora koji je usvojio ovo usmeno pitanje također gospodin Kaspari, Ranaldi Zahradil i Robert Sturdy su potpisali ovo usmeno pitanje. A pitanje je zapravo poznato, dakle neću ga sad ponavljati, ali možda bih mogao samo reći par razmišljanja u vezi s tim se radi o takozvanim EU e poslovnim centrima koje je osnovala Europska unija. Osnivanje e, poticanje investicija je jedan od prioriteta Europske unije, sve je to vrlo dobro došlo i može imati bitnu ulogu osobito za zemlje čija su sredstva sada ograničena i kao što sam rekao Europska unija je osnovala te e, infocentre u e, trećim zemljama čime želi postići dodanu vrijednost za e, svoje zemlje članice a radi se i o tome da se ponude specijalizirane usluge osobito za mala i srednja poduzeća postoje specijalizirani infocentri osnovani u Aziji u različitim zemljama, 2008. u Indiji, onda 2010. u Tajlandu u Kini i Europska unija se obavezala e, da će i na Filipinima i u Maleziji također osnovati takve centre. To je sigurno dobra stvar da se otvaraju takvi infocentri. E, dakle, ja tu inicijativu mogu podržati. Međutim, mora se biti koherentno i možda nam je potreban jedan strukturiraniji pristup od strane komisije što se tiče tih centara. Dakle, sada bih citirao jednu e, rezoluciju našeg parlamenta. As associações comerciais e as agências de promoção do comércio dos Estados membros situados em países terceiros bem como um de sa trgovačkim organizacijama u trećim zemljama valja e, postići užu saradnju i također sa svim e, onima koji se bave e, trgovinskom razminom. Dakle, tu se radi o jednoj platformi za koordinaciju gdje i male srednja poduzeća imaju pristup kako bi se e, se skupa bolje koordiniralo. E, tu je stavljeno, stavljena su na raspolaganje i financijska sredstva. Dakle, o čemu se sad tu radi? Europska unija ima veliki interes da potiče vanjsku trgovinu i prošlo je već nekoliko godina od osnivanja tih infocentara e, a otvaraju se i novi i sad bi bilo vrlo zanimljivo kada bi Europska komisija Europskom parlamentu podnijela izvješće da li su te strukture učinkovite da li odgovaraju očekivanjima koja su e, u vezi s tim e, postojala da li se sredstva E, učinkovito upotrebljavaju, što se tu još može poboljšati i što komisija predlaže kako bi upravljanje tim infocentrima bilo poboljšano i kako bi se pobrinuli za to da ti infocentri budu vidljivi i da mala i srednja poduzeća, a o njima se u prvom redu radi, dobiju pristup i da budu informirani o postojanju takvih e, infocentara Europske unije. Dakle, to je nešto što je za Europsku uniju sigurno vrlo dragocjeno. Hvala lijepa, dajem riječ gospodinu povjereniku. Poštovana gospođo predsjedateljice, uvaženi zastupnici, to je jedno pitanje koje se zapravo sastoji od pet sastavnih dijelova. Postavlja se pitanje dobre prakse koje daju bilateralne e, gospodarske komore i uzima li se to u obzir kada se e, uspostavljaju paneuropski poslovni centri u Aziji. Također se postavlja pitanje koherentnosti i mjera potpore za te poslovne centre. Odgovor je da novi pan europski poslovni centri u Kini i na Tajlandu nastaju temeljem savjetovanja sa državama članicama koje su već prisutne na terenu. Dakle, to je uzeto u obzir. Također, e, njihovo uspostavljanje ovisilo je i o već postojećim uslugama koje se nude na terenu i upravo zato su i uspostavljani paneuropski poslovni centri. Koherentnost je zajamčena i sudjelovanjem i zajedničkim upravljanjem e, tijela koje, koja sudjeluju u aktivnostima Europske unije u tom dijelu svijeta, te postoji čitav niz dodatnih potpornih mjera helpdesk, europska mreža, e, potpora tržištu i slično. Dakle, to je jedan od osnovnih uvjeta za uspostavljanje paneuropskih centara. Upravo ih zato i zovemo paneuropskima kako bismo naglasili da postoje sve te međusobno povezane mjere na terenu. Drugo dio pitanja odnosio se na lokaciju resursa. U skladu sa e, izmijenjenom i dopunjenom uredbom ICI+, 76,5 milijuna eura treba uložiti u osam intervencija. Sedam od osam postojećih paneuropskih komora će u tome sudjelovati. Europska poduzeća trebala bi dati doprinos od nekih 20% ukupnom trošku. Dohodak koji će nastati trebao bi biti glavni izvor sufinanciranja tih tijela. Naravno, sada imamo novu generaciju programa za razdoblje od 2014. do 2020. godine i novi instrument partnerstva koji se temelji na poukama izvučenima iz prošlih aktivnosti te sinergiji postojećih instrumenata. To je, ako se ne varam, također bio dio vašeg pitanja. E, naime, mala i srednja poduzeća imaju ograničene resurse e, pomoću kojih mogu zagovarati svoje prisustvo u udaljenim zemljama i zapravo je e, to namijenjeno i njima. Što se pak tiče drugog dijela pitanja vezanog uz dodanu vrijednost, mislim da sam ti na to djelomično odgovorio već u prvom dijelu pitanja. Što e, zapravo nas brine? Što želimo? Želimo dodanu vrijednost koju pokreće potražnja. Također želimo i mogućnost zagovaranja temeljem rezultata koje bi zapravo dalo pristup visoko pozicioniranim dužnosnicima što bi onda olakšalo pristup tržištu malim i srednjim poduzećima. Četvrti dio pitanja, jesu li preporuke Europskog parlamenta uzete u obzir? Da, jesu. Jedan dio bilo je uspostavljanje e, koordinacijske platforme e, za e, poduzeća Europske unije. Do toga bi trebalo e, doći u prvom dijelu 2014. godine. Također, preporuke koje se odnose na praćenje, evaluaciju i koherentnost o kojima sam već govorio u samome početku, e, to je nešto što se također odnosi na preporuke i rezoluciju Europskog parlamenta i uzima se u obzir prilikom osmišljavanja poslovnih centara. Što se pak tiče proračuna, E, sadašnja, odnosno zadnja uredba je istekla krajem 2013. godine. Mi smo je izmijenili i dopunili. Za budućnost imamo program COSME i novi instrument za financiranje instrument partnerstva koji se oslanja na pouke izvučene iz prethodnih aktivnosti. A to se prvenstveno odnosi na udovoljavanje potrebama malih i srednjih poduzeća. Evo, ovo je moj odgovor na usmeno pitanje E, koje se zapravo sastoji od pet potpitanja. Hvala gospodine povjereniče, a sada dajem riječ predstavnicima klubova zastupnika. Za početak gospodin Kaspari, tri minute, izvolite. cijenjena gospođo predsjedavajuća, povjereniče, moj klub zastupnika je uvijek spreman e, pomoći malim i srednjim poduzećima i zato, je, zato podržava i ovu inicijativu komisije. Osobito želim e, naglasiti da ovakvi e, centri su vrlo korisni. Međutim, kada se radi o otvaranju e, infocentara u Indiji, Kini i Tajlandu. Mi smo našu podršku e, učinili e, e, ovisno o nekim uvjetima. Dakle, to moraju biti važna tržišta za europske poduzeće, mora se iskoristiti iskustva i spoznaje i mora se osigurati sredstva, sredstva i želimo spriječiti dupliciranje E, sredstava što se tiče e, nacionalnih e, sredstava i Europske unije. Po našem mišljenju, međutim, do sada osnovani infocentri nisu bili uspješni. Primjer Indija, 70 pitanja pristupa tržištu se tu navodi, dakle dame i gospodo, ako ja to dobro razumijem, u šest mjeseci je ukupno poslano 70 upita ovom centru. Ako e, e, imamo e, budžet od 20 milijardi eura na šest godina, onda su u E, Indiji pedeset tisuća eura je otpalo na jedan jedini upit. To zaista ne možemo nazvati učinkovitom upotrebom novca i zato bih, e, bismo bili zahvalni komisiji kad bi to stavila na svoj e, dnevni red. Centar u Tajlandu, gospodine povjereniče, nikad nije zapravo nadišao početne probleme Europska sredstva u visini 2 milijuna eura za period od 2010. do 2014. time su jednostavno protračena. E, kod e, osnivanja ovih centara u Aziji e, osnovna iskustva iz zemalja članica su tu jednostavno ignorirana i nisu iskorištena niti jedan od postojeća tri centra nije ispunio očekivanja i svoje zadaće, a daljnji centri e, se osnivaju očito sa ciljem da se jednostavno e, stavljamo pred e, gotove činjenice, nas niko tu nije konzultirao E, gospodine povjereniče, molimo da se u buduće i nas konsultira i da skupa razmišljamo o, e, osnivanju budućih takvih centara. Mulțumesc, doamna președinte. Hvala lijepo gospodin Kutaš. Hvala, gospođo predsjedateljice. Odluka da se uspostavljaju poslovni centri Europske unije u Aziji sastavni je dio globalne, šire europske strategije u nastojanju da se pruži podrška malim i srednjim poduzećima. E, jedan od e, tih e, instrumenata je i zakon o malim poduzećima. Mislim da Europska unija mora potaknuti e, mala poduzeća koja se žele širiti na područje Azije. Samo 30% malih poduzeća djeluje izvan Europske unije. Ta vanjska dimenzija vrlo je važna. Azija ima značajne energetske i ljudske resurse. Dakle, postoji određena vrijednost u tome da europski centri tamo postoje. Istovremeno treba uzeti u obzir i administrativne izazove s kojima se europska poduzeća suočavaju u tom dijelu svijeta. Rezultati su daleko ispod zacrtanih e, e, ciljeva i to je nešto na što zaista treba obratiti pozornost. Mislim da zapravo ne postoji konkurencije konkurencija između europskih gospodarskih komora, Europski parlament mora uzeti u obzir e, stvarne rezultate poslovnih centara a e, možemo dobiti o tome i dodatne informacije. I na kraju želim pozdraviti prijedlog e, Eurochambers vezan uz zelenu knjigu za europsku gospodarsku diplomaciju kao sastavni dio dosljednje europske strategije. Hvala, gospodin Rinaldi, dvije minute. Gospođo predsjedateljice, gospodine povjereniče, uvaženi kolege. Mislim da postoji konsenzus među klubovima zastupnika kada se radi o ovom pitanju. E, gospodine povjereniče, mislim da zaista se moramo dovesti u red. Meni je jasno da se treba konzultirati e, s državama članicama i učiniti najbolje što se može učiniti, ali čini mi se da je vaš pristup dosta defensivan defenzivan i e, apologetski. U proteklih nekoliko godina e, u nekoliko navrata e, su organizirane posjete na terenu da bi se vidjelo što se zapravo događa i vrlo često smo naišli na čitav niz pitanja. Naime, došlo se do zaključaka da poslovni centri ne funkcioniraju baš u potpunosti što se tiče 17 milijuna eura, 5 milijuna je e, uloženo u e, Kinu, 2 milijuna eura e, u poslovne centre u Tajlandu, ali ne zna se zapravo ko koordinira aktivnostima koje su sve države članice uključene, na koji način su uključene. Primjerice, na Tajlandu su sudjelovale i Švicarska i Norveška, a u nekim drugim mjestima nisu. Dakle, radi se o dosta raznolikoj slici situacije. Tu su još Indonezija, Indonezija, Malezija, Burma, Laos, Pakistan. Tko zna? No što smo zapravo naučili iz svega toga? koje zaključke možemo izvući za sljedeću fazu. Kao što sam rekao, čitav je niz pitanja i ta pitanja još uvijek ostaju bez odgovora. Mislim da trebamo biti dosljedniji u e, izdvajanju sredstava. Mala i srednja poduzeća E, trebaju znati koje strukture postoje što zaista mogu koristiti. Trebaju li im zaista ti ljudi koji postoje na terenu? Treba možda više međusobne suradnje. Zapravo je pomalo nezgodno nastavljati dalje zato što što više promatrate situaciju, to je situacija problematičnija. Hvala gospodine Rinaldi, Sada dajem riječ gospodinu Paški na minutu. Cijenjena gospođo predsjedateljice, gospodine povjereniče, e, ti infocentri u različitim zemljama su na različite naše znači organizirane ili imaju dvije zajedničke karakteristike. Kao prvo sve financira Europska unija svojim sredstvima, a kao drugo e, neovisne kontrole su ustanovile slabosti kod svih tih centara. Obzirom na trenutnu gospodarsku stagnaciju, Europska unija si više ne može priuštiti financirati neučinkovite strukture, strukture koje ne nude podršku europskim poduzećima i zato mislim da Europska komisija mora preispitati učinkovitost sredstava koja se upotrebljavaju za održavanje ovih poslovnih centara u Aziji. Hvala lijepa. Hvala gospodine Paška, a sada dajem riječ gospodinu Štasniju. Izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice, dragi kolege. E, ja i moj klub zastupnika oduvijek su pružali podršku politikama čiji je glavni cilj bilo e, jačanje konkurentnosti europskih poduzeća izvan europskog tržišta. Europski poslovni centri u Aziji jedan su od načina na koji se može pomoći Europskoj uniji da postane konkurentna u globalnom tržištu koje se sve više mijenja. Upravo zato moraju funkcionirati i poslovati na najučinkovitiji i najdjelotvorniji mogući način. Nažalost, nedavne procjene njihovog rada pokazale su da ti poslovni centri ne posluju u skladu s očekivanim standardima. Podaci E, koje smo dobili povlače za sobom niz pitanja. Za početak, imamo li dovoljno dokaza o dodanoj vrijednosti za mala i srednja poduzeća? Jesu li sredstva izdvojena i dodijeljena na učinkovit način? Jesu li inicijative bile dovoljno transparentne i uspijevaju li već samostalno funkcionirati na terenu? Znam da je uspostavljanje novih poslovnih centara dugoročni projekt i da se oni na samome početku moraju nositi s izazovima. Poslovni centri u Indiji, Kini i Tajlandu već ostvaruju mjerljivi uspjeh i vjerujem da imaju potencijala postati stvarnim zagovornicima europskog interesa. Međutim, Europsku komisiju trebamo držati odgovornom kada se radi o pomoći poslovnim centrima. Moramo se pobrinuti da postoje adekvatni instrumenti i informacije koje su na raspolaganju našim poduzećima kako bi naša poduzeća mogla ne samo ući na azijsko tržište, već i na tom tržištu biti uspješna. Hvala. Hvala gospodine Štasni, a sada dajem riječ gospođi Kastinger. Dvije minute. Hvala lijepa gospođo predsjedavajuća, cijeni gospodine povjereniče, zajednička trgovinska politika Europske unije je jedan od bitnih dijelova europske vanjske politike i u tom smislu e, e, e, konkurentnost evropske europskog gospodarstva mora biti u središnju pažnje, a osobito su mala i srednja poduzeća tu od neprocjenjive vrijednosti kad je riječ o gospodarskom rastu i osiguranju radnih mjesta unutar Evropske unije. Mislim da mogu reći da naš klub, moj klub zastupnika doista 100% stoji iza takvih takvih odluka. Veliki udio u e, uspjehu naših e, poduzeća je upravo e, e, izvozu zemlje u treće zemlje. Međutim, trenutno je situacija upravo obrnuta. Vrijeme je zaista da se korigiraju postojeće greške. Daniel Kaspari je to već spomenuo u, kako bismo bili uspješni na, trećim, na tržištima zemljih, trećih zemalja. Potrebno nam je znanje o situaciji na tim e, tržištima, moramo znati koji uvjeti su tamo i na koji način se optimalno možemo pozicionirati na tim tržištima. E, zato postoje ti infocentri i zato je žalosno što ne funkcioniraju. To nam jednostavno, to mi si mi više ne možemo priuštiti. E, e, ovakvi infocentri, poslovni centri bi mogli imati veliku vrijednost za naše izvoznike, ali pitanje je možemo li ih bolje iskoristiti kako bi e, optimirali komunikaciju između naših poduzeća i tih infocentara. E, mi već imamo dobro umrežena predstavništva u organizaciji gospodarskih komora naših zemalja članica i ta iskustva treba e, uzeti u obzir kad je riječ o infocentrima Europske unije. Jasna i ciljana pomoć i podrška za naša mala i srednja poduzeća na trećim tržištima od izuzetne važnosti. Hvala lijepa. Hvala gospođo Kessinger. U spontanom javljenju za riječ imamo samo jednog govornika. Izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice. Uvaženi zastupnici, gospodine povjereniče, ranije ovog tjedna imali smo raspravu o ekonomskoj i gospodarskoj strategiji, svakako poslovni centri trebali bi bili sastavni dio te strategije. Kolega Kaspari je iznio koji su osnovni problemi. Moje pitanje gospodinu povjereniku je sljedeće. Ako je koncept zaista dobar, a mislim da oko toga postoji konsenzus, što je stvarni problem koji se javlja na terenu? Je li on e, e, vezan uz upravljanje centrima ili uz nešto drugo? Može li se taj problem riješiti ili ne? Zato što mislim da je za mala poduzeća važno da odlaze u te zemlje i uspostavljaju kontakte i zato bi ti poslovni centri trebali imati određenu vrijednost. Na koji način je njihov rad, to je moje drugo pitanje, povezan s poslovnim centrima koje su uspostavile pojedine države članice? Je li to nešto što funkcionira zajednički, postoji li problem ili se može učiniti nešto da se to učini efikasnijim? Sasvim je jasno da trebamo nove poslovne prilike i da ih trebamo i izvan Europe kao i u Europi. Hvala gospođo Megines, gospodine povjerenič, izvolite, dajem vam riječ. Hvala, evo bit ću krata, gospođo predsjedateljice. Slušajući gospodina Moreira, gospodina Kasparija i ostale govornike, Zapravo sam sve uvjereniji da nam treba još jedna dubinska analiza vezana uz rezultate poslovnih centara. Nitko ne dovodi u pitanje logiku uspostavljanja poslovnih centara, ali njihovo funkcioniranje i djelovanje očito je problem koji se javlja u svim izlaganjima. Dakle, očito nam treba dubinska analiza, odnosno analiza troškova i koristi. To je ono što se može ščitati iz vaših izlaganja. E, naravno, postoje određene proračunske e, granice, a ja želim da se novac naših poreznih obveznika koristi na najefikasniji mogući način. Hvala gospodine Levandovski, ovime završavamo ovu raspravu, a sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, to je zajednička rasprava o ribarstvu. Zapravo imamo dva pitanja za komisiju. Za početak dajem riječ gospodinu Galheru, pet minuta, koji je autor prvog pitanja. On nije ovdje s nama,